Uvažene dame i gospodo, dragi kolege i kolegice. Posebna mi je čast pozdraviti ovdje e, gospođu e, Nadiju Murad i Lamiju Bašar, dobitnice nagrade Saharov. Pozdravljam ih u Europskom parlamentu. To su dvije izvanredne mlade žene koje se uspješno bore protiv nasilja i stoga su danas nagrađene nagradom Saharov. Dragi kolege i kolegice, molim vas da sjednete. i pogledat ćemo najprije jedan kratak video.